Dame i gospodo, posljednje priopćenje. Klub zastupnika ECR-a je predložio da se gospodina Ešleja Foxa imenuje članom u odboru za javno